dakle objavljena je slijedom utvrđenih činjenica. A sada krećemo sa glasanjem. Prvo, konferencija predsjednika je domu predložila da trajanje posebnog odbora mm, o porezima, taks 2, da se produlji do drugog e, kolovoza 2016. Ima li prigovora? Nema. U tom slučaju smatramo to prihvaćenim. I sada prelazimo na glasanje i na rumunjski jezik. Prima este libertatea de exprimare, primul raport este libertatea de exprimare. Kao prvo, prvo izvješće sloboda izražavanja u Kazahstanu. peti amandman, poimenično glasanje, glasanje otvoreno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 tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći amandman? Poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Četvrti amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Glasanje za cijelu rezoluciju, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim ćemo nastaviti s Egiptom. Posebno slučaj Đulija Ređenije.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 Odbija se. Glasanje o cijelom nacrtu rezolucije ćemo glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće o Demokratskoj republici Kongu. Sedmi amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani. Htio bih to provjeriti. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Osmi amandman koji je za, protiv, suzdržani, Mislim da je posjedi ista većina, dakle odbija se drugi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četvrti amandman za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 10. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj jedan Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Peti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Šesti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Cijelokupna rezolucija, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim ćemo nastaviti s izvješćem de uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis. Jedno, jedino glasanje poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim, izvješće gospođe Grosted veterinarsko-medicinski proizvodi. Imamo mnogo amandmana koje su, podnijeli e, koje je podnio odbor, to ćemo glasovati skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Tako dakle, provjerit ćemo 49. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 74. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio tko je za, tko je protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Provjera trećeg dijela. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četiri dio pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 291. amandman, poimeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 77. amandman, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 290. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 99. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 100. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandmani 292. i 315. se ne razmatraju. 316. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 111. amandman. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 112. amandman tko je za, protiv. Suzdržani. Mislim da se odbija. 113. amandman, prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 293. amandman, Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 116. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 198. amandman tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 117. amandman. Ne, traži se provjera glasanja o 298. amandmanu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ja sam pogriješio. 117. amandman, prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio, pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 127. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Provjerit ćemo to. Dakle, glasanje za 127. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 131. amandman pomjeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Netko ima problem? U redu, recite. Ne čuje se govornik. Ja ću malo držati veći razmak između e, toga kad otvaram glasanje i kad zatvaram glasanje. Malo ću, dulje, malo ću produljiti to razdoblje. Ne, ovo nije strategija odgađanja. Svatko mora stići na avion ili na vlak, uključujući i ovih naših kolega. Dakle, 131. amandman imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 299. amandman imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 300. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se.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 na vašim e, uređajima za glasovanje. Idemo dalje. Idemo dalje. Otvaram glasovanje, pojedinačno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 302. Tko je za? 312. Suzdržani usvaja se. 137. se ne razmatra. 138. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 320 se ne razmatra. 321 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 322. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 138. Još jedan put. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 140. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 144. za, protiv, suzdržani, odbija se. Otvaram glasovanje. 144. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, ispričam se, ja sam pogriješio. 140. 150. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151. poimeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje, zatvorom glasovanje, usvaja se. 152. za, protiv, Suzdržani? Napravit ćemo provjeru. 152. Otvaram glasovanje. Elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 186. prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Vidim da je usvojen. 202 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 205 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 206 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 302. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 213. prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? suzdržani. Provjerit ćemo. Drugi dio, 213. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 317. poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 214. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 226. poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 227. poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 230. Pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Preostala dva amandmana se razmatraju 294. i 230. Pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 294. Tko je za 234. Protiv, suzdržani. Nije sasvim jasan rezultat. Otvaram glasovanje za 230, o 234. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 239. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 303. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 303. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 248. se ne razmatra. 250. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 304. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 253. se ne razmatra. Prelazimo na 254. Otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 262. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 273. poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 278. poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Tristo peti poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 283. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 306. se ne razmatra, 307. poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. 308. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 309. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 310. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 290. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 311. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 313. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 314. Poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 295. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 37. se ne razmatra. 296. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada glasujemo o prijedlogu komisije. Kolegica Grostet želi uzeti riječ. Izvolite. Moramo glasovati o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. I sada riječ ima kolegica Grostet. Hvala vam lijepa predsjedniče. Ja predlažem da se odgodi glasovanje o prijedlogu zakonodavne rezolucije vezano uz članak 61. stavak 2 poslovnika kako bismo odmah prešli na međuinstitucionalne pregovore na temelju usvojenog mandata. Hvala. Morat ćemo glasovati o prijedlogu elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada prelazimo na sljedeće izvješće. Ovdje ću dati riječ izvjestitelju. Izvolite. Došlo je do promjene u tako da ćemo sada imati skupno glasovanje 103, od 135 tko je za, protiv suzdržani usvoje se 12. amandman tko je za, protiv suzdržani usvaja se 31 za protiv suzdržani usvaja se e, sada glasujemo o prijedlogu komisije za protiv suzdržani usvaja se. I sada dajem riječ gospodinu Tanasesku. Izvolite. Hvala predsjedniče. Predlažem da glasujemo o zakonodavnom prijedlogu sukladno pravilu koji se odnosi na međuinstitucionalne pregovore i na temelju mandata. Predlažem da o tome glasujemo. Glasujemo elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na sljedeće izvješće. To je prijedlog rezolucije prema rastočnom gospodarstvu temeljenom na podacima. Prvi mandman, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za. E, drugi dio se ne razmatra, ispričavam se. Drugi amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Treći amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. točka, izvorni tekst, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Drugi dio, 26. točke, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 29. prvi dio za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, suzdržani, usvaja se. 36, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava D, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo sada o čitavom tekstu rezolucije za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeća točka je situacija u Eritreji. Šest prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 16. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Glasovanje o čitom tekstu rezolucije za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Deveti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Točka 1, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Poimeničnim glasovanjem otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 12. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Otvaram glasovanje o sedmom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Točka 32, prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Peti amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 12. amandman tko je za? Ispričavam se. Ispričavam se. Treći amandman tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 15. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14. pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. peta točka, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Četvrti amandman, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48 prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. Pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. Osmi, za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o osmom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava C, prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. G, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovat ćemo o čitavom tekstu rezolucije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ovo je bilo više nego očito. Otvaram glasovanje. Niste čuli prijevod s rumunjskog. Rekao sam otvoram glasovanje, gospodine Marijas. Zatvaram glasovanje. Bila je nešto manja razlika, što nije bilo vidljivo odavde. Sada idemo dalje na izvješće o Crnoj Gori. Šesti amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Osmi. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Četvrti i sedmi za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Napravit ćemo provjeru. Otvaram glasovanje o četvrtom i sedmom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ja sam pogriješio. Deveti amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Peti za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 33. točka prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prvi amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Gospodin Kovačev, izvolite. Ja bih htio ime epp p-a predložiti usmeni amandman, na treći amandman prvi dio, nakon prve rečenice. Žali zbog vanjskih pritisaka koji se tiču integracije Crne Gore u euroatlantske integracije. Hvala. li prigovora na ovaj amandman? Nema. Četrdeset kolega se protivi ovom usmenom amandmanu. Žao mi je. Tako da prelazimo na izvorni, izvornu formulaciju ovog amandmana. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. amandman tko je za, protiv, drugi dio trećeg amandmana, to ste htjeli provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Um, amendamentul 11 pentru 11. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi se ne razmatra. I sada tekst u izvornom obliku. Glasujemo o čitom tekstu rezolucije. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. First, Mr. Gualtieri. Yes. Domnul, domnul, um, am primit un, am primit un amendament de compromis din partea domnului. primio sam uh, kompromisni amandman gospodina Gualtierija i to dosta kasno. Tako da vas pitam imate li prigovor na taj amandman koji je poslao gospodin Gualtieri. Nema prigovora. Znači, glasujemo o amandmanu broj 1, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo najavu. Zatraženo je glasovanje po dijelovima o amandmanu, odnosno o stavku 50, ali to je povučeno tako da nećemo pristupiti glasovanju. 64. stavak poimenično, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 65. Poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Stavak 66. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Rezolucija u cijelosti. Poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Hvala. Sada je vrijeme za obrazloženje glasovanja. Zamolit ću kolege da brzo i tiho izađu iz vječnice. Colegi, putem trece la explicațiile. Dame i gospodo, prelazimo na obrazloženje glasovanja. Molim vas da razgovore nastavite vani.